everybody. Uh, welcome. Konferencijski prevoditelji vaš, vas obavještavaju da je već treći tjedan u tijeku radnopravni spor s upravom Europskog parlamenta kojim je jednostrano nametnula nove uvjete rada. Unatoč mnogim ustupcima s naše strane, uprava nas nije kontaktirala da bi se riješio spor. Iz navedenih razloga na ovom sastanku neće biti prevekovremenog rada, pa se prevođenje pregida točno u 18.30. dobro Dobrodošli na zajednički sastanak odbora IMKO i INTA. E, imamo prvu točku uz kulturne robe, kulturne robe. E, dakle, predsjedavajući odbora INTA nije mogao biti nazočan, pa ću ja predsjedavati. Inače, sastanak se prenosi i putem interneta. Ukoliko nema nikakvih primjedbi vezano za prethodne sastanke 21.3. i 31.4. možemo usvojiti zapisnike sa, svih, sa tih sastanaka i krenut ćemo današnji sastanak e, razmatranjem amandmana i kompromisnih amandmana. Bilo je 318 amandmana na prijedlog komisije koji su predloženi, 56 kompromisnih amandmana koje je predložila izvjestiteljica. O njemu su raspravili izvjestitelji u sjeni i to vam je svima dostavljeno u pripremi za ovaj sastanak. Što se tiče vremena za govore, e, počet ću najprije tako što ću dati riječ izvjestiteljici, zatim izvjestiteljima u sjeni. U e, odboru INTA je to gospođa Moska, ali e, sam E, dobila informaciju da će gospodin Kun govoriti umjesto nje. Zahvala. Ja ovdje zastupam Lisija Moska u ime socijaldemokrata. I htio bih prvo kod Dendola i kod izvjestitelja u Sjeni i tajništvu i asistentitama zahvaliti na jako dobroj suradnji. Imali smo uistinu već razne sastanke i upravo raspravljamo o nekim detaljima. E, kada govorimo o toj zajedničkoj ideji svih klubova, da mi trebamo e, ovako nešto da bismo mogli u istinu e, spriječiti nezakonitu trgovinu sa kulturnim dobrima. Tu trebamo imati neka načela koja su vrlo važna. Iako smo svjesni da Naravno, uvijek ti certifikati ne mogu u 100% slučajevama se dati za sva kulturna dobra koja se uvode. To, dakle, isto moramo vidjeti kako pravilo tu možemo naći, što tu možemo riješiti. Dakle, e, recimo, ko zna neko načelo vezano s treće državo. Dakle, E, ne želimo stvarati nekakva nerješiva probleme, ali želimo da isto carina može učinkovito sve riješiti što mora unutar svoje nadležnosti. Kao socijaldemokratima nam je jako važno dakle, da tu e, uskladimo uredbe vezano uz uvoz i izvoz kako i time carina ne bi dobila nikako dodatno opterećenje. Po našem mišljenju, ovaj dodatak koji imamo vezano za ovaj uvoz imamo na vezano čitavu listu kulturnih e, dobara, e, se orijentirati na dodatak koji imamo vezano uz e, uredbu za uvoz i izvoz, a onda ćemo dalje još morati raspravljati o nekim stvarima koje će ostati otvorene. Hvala vam lijepa. Hvala. A sada Daniel Dalton, koji je izvjestitelj odbra IMKO. Hvala vam predsjedateljice. Ja također želim zahvaliti našim tajništvima i gospođi Moski. Do sada smo imali dobru suradnju, imali smo dva sastanka izvjestitelja u Sjeni i mislim da smo počeli raditi na iznalaženju rješenja, premda je dosta pitanja još otvoreno. Jedan od najvećih izazova je za tradicionalna dobra, e, dakle kada je riječ kada nam dolaze e, dobra, kad znamo kada nam dolaze recimo janjetina iz Novog Zelanda ili dijelovi automobila iz neke druge države, međutim kod kulturnih dobara je mnogo teže budući da ponekad nemamo papirnati trag. Tako da je jedan od ključnih izazova kako postići dogovor e, koji će biti izvediv za carinsku upravu. Naime, e, carinska služba mora definirati kada je neki kip uklonjen prije 100 godina iz jedne zemlje u drugu e, i je li to bilo zakonito ili ne. I to je zapravo za njih nemoguća misija. Tu su neki izazovi kada je riječ o ustrojavanju samoga sustava. Osobno mislim da se trebamo usredotočiti na ona područja koja su najrizičnija, e, budući da je glavni cilj ovoga prijedloga e, onemogućiti tokove novca za financiranje terorizma. Pučani su e, htjeli da se oslanjamo na crvenu listu, međutim takve intervencije su vjerojatno više e, sukladne s našem cilju, našem cilju, a to je da spriječimo takva dobra koja su, koja se smatraju rizičnima. I mislim da to može omogućiti komisiji da definira parametre koji će služiti carinskoj službi u radu. Mi želimo da taj prijedlog bude učinkovit za sve. Kao što sam rekao, carinska služba ima gotovo nemoguću misiju i mislim da Bismo im na ovaj način samo otežali zadatak. Moramo se također e, koristiti pragovima e, u radu carinske službe. Osobno mislim da moramo uzeti u obzir tri praga. Kao prvo to su proizvodi e, koji nisu europskog podrijetla, zatim proizvodi, odnosno dobra koja su određene starosti i mislim da e, se mi trebamo baviti onim e, dobrima e, kojima se trguje u, uz pomoć terorističkih organizacija. Na temelju onoga što smo vidjeli u činjenicama koje je prikupila komisija, to su uglavnom spomenici koji su ukradeni na nekim, u nekim arheološkim iskapanjima. Mislim da roba, odnosno dobra evropskog e, podrijetla ne smije biti predmet birokracije i mislim da bi trebalo olakšati povratak tih dobara. E, u uredbi o izvozu za neke predmete kao što su slike ili fotografije, dobna e, granica je samo je 15 godina, isto vrijedi i za igračke i igre, a što se tiče arheoloških predmeta, tu je dob oko 100 godina. pokušalo se pojednostavniti sustav tako da se uvede zajednička e, starost proizvoda, odnosno dobara od 100 godina. Međutim, mislim da se ovdje nisu uzele u obzir neki predmeti kao što je izvorna verzija monopolije iz 1945. godine. Komisija je razmatrala e, mogućnost uvođenja e, razdoblja od 250 godina. Međutim, ja i kolege iz drugih odbora se također s time slažemo. Međutim, ta e, i vrijednostni prag mora biti definiran na odgovarajućoj razini. Što se tiče iznosa. Mislim da to treba biti oko 50 tisuća eura i da to treba biti usklađeno na toj razini, premda mogu postojati neke varijacije kada je riječ o antikvitetima. Što se tiče preostalih nerješenih pitanja, imamo još neke točke koje moramo razmotriti sa izvjestiteljima o Sjeni. Nadam se da ćemo uspjeti postići dogovor. Riječ je o e, dobrima koje su u provozu na teritoriju Europske unije, koja neće ostati na teritoriju Europske unije. Tu još nismo pronašli rješenje, posebno kada je riječ o provozu Moram iskazati zabrinutost u ime svoga kluba. Mislim da smo imali dobru raspravu među izvjestiteljima u Sijeni vezano uz to pitanje i prepoznajemo činjenicu da to pitanje nije lako riješiti. Međutim, tu ću sada stati jer e, bih mogao govoriti još mnogim drugim temama, ali vjerujem da će i ostali govornici e, spomenuti neke od tih tema i radujem se komentarima kolega iz oba odbora. Hvala, koliko sam shvatila. E, netko se pojavio iz EPP-a. Koliko sam shvatila, Norman, e, gospođa Valesa ni gospođa Hajt nisu tu. Shvaćam, koliko shvaćam, one cijene dobru suradnju sa izvjestiteljima. Zatim u ime SID-a, gospodin Kon iz odbora IMKO. Pretpostavljam da ste vi već rekli što ste namjeravali reći. Tako da to znači da iz e u Inti imamo Davida Canona, ali njega nema. Tako da riječ gospodin Selimović, izvolite. Hvala vam predsjedateljice. Ja bih eh, želio zahvaliti svima koji su uključeni u ovaj proces, izvjestiteljima i suizvjestiteljima. E, gospodin Dalton smatra da bi bilo moguće e, usvojiti određene kompromise na kraju i da se polako dolazi do usuglašavanja stajališta. E, želim istaknuti članke 4 i 5 koji su najzahtjevniji za sada, e, o tome smo najviše i razgovarali. Kompromisna rješenja koja su dostavljena e, imaju odgovarajuću ravnotežu između provjera za e, dobra koja ulaze na teritoriju Europske unije i mjera koje ne sprečavaju trgovinu. Također mislimo da moramo još razgovarati o prilogu uredbe, što će biti ključno, budući da će se tu definirati e, koja će dobro biti predmet kojeg postupka. Ne želimo e, nametnuti opterećenje uvoznih licenci za predmete koji vjerojatno ne služe svrsi financiranja terorizma. Drago mi je što mogu reći da e, se traži od država članica komisije da izrade elektronički sustav. To je sada ugrađeno u tekst. Za nas je to bilo od ključne važnosti. Premda shvaćamo da je u nekim zemljama to teže. Ali htjeli smo da e, to bude određeno način da svima bude lakše. Zatim imamo članak četvrti C e, gdje stoji da u slučaju odbijene države članice moraju o tome obavijestiti komisiju i posebno ako postoji sumnja na nezakonito trgovanje, e, u tom slučaju moraju informirati Europol i Interpol kako bi se mogle poduzeti daljnje mjere. Na kraju e, je tu i amandman ALDE da se zamijeni e, zemlja, e, riječ izvozna zemlja trećom zemljom. Zatim da se dokaže da je dobro koje se uvozi na teritoriju Europske unije izvezeno nezakonito iz treće zemlje. Ne možemo nažalost riješiti sve probleme i pokriti sve praznine. Budući da e, tu pokušavamo obuhvatiti posljednjih tisuća godina i sve što se u vremenu dogodilo, a bilo je raznih događaja, neke zemlje su nastale, druge su nestale, tako da ćemo ovim zakonskim propisom pokušati uspostaviti odgovarajuću ravnotežu i pokušati stati na kraj nezakonitom financiranju terorizma, odnosno zakonit, da, nezakonitom financiranju terorizma. Da kako tijekom ovog saziva e, na kraju će najvažniji biti detalji samih odredbi, ali e, nadam se da ćemo uskoro odraditi posljednji korak. Hvala vam. Sada prelazimo na izvjestitelje u sjeni u ime zelenih iz odbora IMKO. Gospodin Buhner. Hvala. Pa dopustite mi da prije svega kažem kako smatram da idemo u pravom smjeru. Većina klubova zastupnika ima zajednički cilj, a to je formirati stavište kojim će se pokriti praznina u nezakonitom uvozu kulturnih dobara i zaštititi kulturna baština. Kao što ste i sami već istaknuli, iznimno je teško, to je izuzetno teško zato što to obuhvaća vrlo različite tipove dobara, e, kulturna dobra koja su stara više tisuća godina, ali isto tako i e, suvremene e, proizvode. Tako da to dodatno komplicira ovu uredbu. A to također dovodi do stvaranja pravnih praznina koje imaju različit e, oblik. No vjerujem da ćemo moći definirati e, učinkovite odredbe, mislim da smo stvarno na dobrom putu. Za mene i moj klub bitno je da se u uredbu uvrste sljedeće odredbe. Primjerice, za provoz dobara preko e, carinski teritorij Unije u slučaju da nadležne vlasti imaju razlog za sumnju da se kulturna dobra izvoze iz zemlje e, i to uz kršenje pravila i propisa te zemlje. Dakle, ovo je jedan detalj koji je dosta e, nezgodan, tako da to moramo dobro proučiti, što uključuje i E, što se tiče e, prijedloga da se uvede e, lista ICOM-a, riječ je o kulturnim dobrima koji se smatraju rizičnim iz više razloga i to ne samo zato što dolazi iz sukobom zahvaćenih područja. Mi smo se dogovorili da ćemo uključiti tu listu, bude li se koristila potpuna lista ICOM-a za sve regije, a ne samo za sukobom zahvaćena područja. Što se tiče aneksa, vjerujem da nam treba bolja, bolje definirano, definicija starosti dobra i mm, uvjeren sam da možemo, e, da ćemo uspjeti doći do nekog zajedničkog rješenja i u svezi s time. Hvala sada dajem riječ komisiji. Gospođan Kol će uzeti riječ u ime Europske komisije. Izvolite. Hvala, tu sam. Da, komisija bi željela zahvaliti izvjestiteljima i ostalim zastupnicima Europskog parlamenta u nastojanjima da definiraju dobar instrument za nezakonitu trgovinu kulturnim dobrima. Borba protiv trgovine e, nezakonito izvezenim e, kulturnim e, dobrima iz trećih zemalja od ključne važnosti. Posebno smo zahvalni nacrtu, na nacrt, e, za nacrt amandmana kojim se uvodi zabrana uvoza takve robe na carinski teritorij Europske unije te je činjenica da bi se uredba primjenjivala samo na dobra koja nisu iz Europske unije. Također pozdravljamo amandmane gdje se simplificira popis definicija, bolje definira zemlja podrijetla te nezakonito podrijetlo. U slučaju da se ne može definirati zemlja podrijetla, a e, treba uzeti u obzir zemlju izvoza. Primamo na znanje amandmane o uvođenju e, vrijednosne, vrijednosnog limita, e, kraće e, definicije starosti dobra. Međutim, htjeli bismo skrenuti pozornost zastupnika na značajno povećanje materijalnog obuhvata do kojeg bi moglo dovesti te promjene. Mislim da su također vrlo konstruktivni amandmani kojima se pojašnjava da uvozne licence ne predstavljaju dokaz vlasništva, te amandmani koji se tiču razloga za odbijanje e, zahtjeva za izdavanjem licenci. Mi shvaćamo zabrinutost koja se tiče pravodobnog razvoja elektroničkog sustava za razmjenu podataka među nadležnim tijelima državama članicama i razmotrit ćemo e, mogućnost davanja financijskih sredstava sa svoje strane. Što se tiče programa suradnje među carinskim službama koje je komisija nedavno predložila, e, koji je nedavno upućen u proceduru za sukonodavcima, zakonodavcima, e, tu bi se moglo, e, na taj način bi se moglo pokriti ovaj zahtjev. Što se tiče danjog monitoringa, mislimo da bi se da bi to također moglo riješiti ove probleme koje istaknu parlament. Vjerujemo da bi razmatranje ovoga prijedloga u Europskom parlamentu u odborima IMCO, INTA i COLT da će e, dodatno unaprijediti tekst prijedloga kako bismo se mogli učinkovitije nositi sa izazovima koji su pred nama. S obzirom na to da je e, situacija dosta hitna, posebno kada je riječ o gubitku kulturne baštine i o sprečavanju financiranja terorizma, mi računamo na zakonodavca da će brzo doći do sporazuma u ovome vezano uz ovaj dosje, a to znači prije izbora za Europski parlament 2019. godine. Hvala i sada ću ponovno dati riječ su izvjestiteljima da iznesu zaključke. Izvolite. Gospodin Dalton. Hvala. Mislim da smo imali dobru suradnju. Većina klubova nije toliko daleko od onoga što mi želimo postići, tako da sam uvjeren da ćemo e, pronaći zajednički nazivnik. E, što se tiče ovoga što je do sada spomenuto, htio bih e, iznijeti nekoliko komentara. Nije nužna uvozna licenca za sve, samo za ona dobra koja su e, najrizičnija, a za ostale će biti bila dovoljna izjava. Pokušavamo vidjeti e, kakav okvir imamo za to. Međutim, mislim da je to važno istaknuti kao elektroničke izjave. Pomalo me brine što čujem da se govori da uvođenje praga vezano uz starost ili uz vrijednost, da se na taj način e, stvaraju neke rupe. Mislim da bi takvi pragovi trebali biti dovoljni da se izuzmu ona dobra koja nisu najvjerojatniji predmet trgovanja e, od strane terorista. Mislim da se ovdje zapravo postiže suprotno, a to je da se usredotočimo na ona dobra koja su najrizičnija. I želim samo još reći e, nešto vezano uz provoz. Mislim da trebamo biti uistinu oprezni kada je riječ o onome što tražimo. Ne možemo zaustaviti robu u provozu, koliko shvaćam čak i ako postoji sumnja da su nezakonito izvezena. Da kako e, drugačije ukoliko nam zemlja s koje su izvezeni e, ustvrdi da su ti proizvodi, odnosno ta dobra nezakonito izvezeni. E, pitanje je hoćemo li mi neovisno primjenjivati pravila treće zemlje i drugo pitanje koje dobra su, spadaju pod to jer ako su ta dobra samo u provozu, onda se naša pravila ne primjenjuju na njih. Moramo biti vrlo oprezni kako ćemo pristupiti rješavanju problematike provoza, da kako ako nam treća zemlja jasno kaže da su ta dobra nezakonito izvezena, onda već postoji osnova da se taj provoz zaustavi. Međutim, ako postoji samo sumnja, onda nemamo osnovu. E, tu postoje različita mišljenja, tako da moramo još raditi na tome. Nadam se da ćemo na kraju doći do sporazuma. E, htio bih samo reći da smo e, sve bliže rješenju i nadam se da ćemo dobiti završni prijedlog koji će biti zadovoljavajući svima. Hvala gospodin Kun. Hvala. Ja bih podržao ono što je rekao kolega Dolton. Da se mi nalazimo na putu ka jednom dobrom e, rješenju i da ćemo nekako moći spojiti ta različita stajališta koje imamo. I moramo paziti da uistinu činimo ono što je kolega rekao, da ne stvaramo nikakve rupe Dakle, trebamo stvoriti situaciju da to neće biti uredba koja će e, stvari dovesti u mirovanje i zakočiti, mm, već koja će carini prije donijeti određenu pravnu sigurnost e, imamo sad još te ICOM liste, tu vidim određene e, probleme jer tu imaju neki nedostaci, recimo, nedostaci, recimo neke zemlje tu nedostaju kao što je Libanon, moramo dakle razgovarati o tome da ako govorimo o tim imko listama i o uredbi, da to sve nekako uskladimo kako bi to moglo biti praktično i što se tiče trgovine, a i carine. Hvala. Htjela sam samo spomenuti to da će se glasovanje o ovom predmetu održati na sljedećem sastanku naših odbora u srpnju, 10. srpnja. Hvala svima što ste bili s nama i sada možemo zatvoriti raspravu o ovoj točki dnevnog reda.